možete računati na trajnu opredjeljenost, e, našu trajnu opredjeljenost u borbi protiv ovog pitanja. Hvala povjerenice. E, dobili smo nacrt rezolucije i od odbora za e, razvoj, tako da ćemo zaključiti time ovu raspravu. Danas će se e, nakon podneva održati e, i glasovanje na ovu temu. Sljedeća točka dnevnog reda također je vezana uz usmeno pitanje komisije, a to je vladavina prava i ljudska prava u Rusiji, osobito u odnosu na ksenofobiju i homofobiju. Imamo inicijative zelenih, ujedinjenja ljevice, liberala i naših socijalističkih kolega. Da vidim, ovdje imam popis govornika. Prvo je tu Ulrike Lunaček. E, gospođa Lunaček će govoriti o tome kao autorica dvije e, minute. Zahvaljujem. Draga povjerenice, dame i gospodo, dragi kolege, Rusija je važna zemlja u vanjskim odnosima Europske unije. Ona je članica Vijeća Europe, potpisala je e, deklaraciju o ljudskim pravima, tako da mi bi trebali imati zajedničko opredjeljenje kao Europlja europljani prema e, standardima ljudskih prava. No ono što vidimo trenutačno je zastrašujuće porast nasilja protiv određenih ljudi i mi ćemo jutros govoriti osobito o e, lesbijskim, homoseksualnim e, osobama ili, ili transseksualnim osobama. Dakle, imamo e, dva zakona. Jedan zakon je donesen na saveznoj razini, a jedan zakon i prije toga u Sankt Petersburgu koji zabranjuje propagandu netradicionalnih seksualnih odnosa prema za maloljetnike. Što to znači? To znači da javno progovaranje o homoseksualnosti se smatra zločinom i može se i kazniti sa kaznom od 200 tisuća 22.700 eura i to je e, E, već i kažnjeno na filmskom festivalu, e, finski festival u Sankt Petersburgu je kažnjen na taj način. E, to diskriminira organizaciju ljudskim pravima. Postoji i zakon o takozvanim vanjskim agentima koji kaže da svaki aktivist koji dobiva bilo kakvo financiranje izvana se smatra stranim agentom, špijunom praktički, a što je špioniranje je zapravo što Rusija radi u odnosu na kršenja ljudskih prava i to je zapravo propaganda netradicionalnih seksualnih odnosa e, maloljetnika i oni prije stotinu godina E, gospodin Čekovski, slavni Rusi Čekovski ili čak Petar Veliki, zna, zna se da su imali e, homoseksualne odnose, da su bili homoseksualci. Znači što Putin, e, što Duma želi ta, s takvim zakonom postići? Oni žele diskriminaciju, žele povećanje nasilja i to država opravdava pitanje je e, vama i, vijeću što radite kako biste osigurali da prava e, LTGB zajednice budu e, poštivana u Rusiji. Jel imamo problem s tim da se ljudi ponižavaju, da se siluju čak, da se kaže to nisu ljudi, njih se treba prisiliti na izlječenje i sve takve stvari. To su zaista veliki problemi sa nasiljem u Rusiji. I što radite kako biste osigurali da naši, u našim vanjskim odnosima e, to raspravljamo o tome i da Putin i Duma promjene taj zakon? Hvala Ulrike. Dvije minute. Cornelius de Jong. Dank Het is eh, Hvala gospodine predsjedavajući. Očito je da je pozicija LGBT zajednica sve lošija u Rusiji. Vidimo na YouTube da dolazi do napada na ljude zbog njihove seksualne pripadnosti i ljude se ponižava. E, nažalost, takvo nasilje primjećujemo i u drugim zemljama, uključujući i neke države članice. Međutim, e, u većini slučajeva vlade država članica poduzet će neke mjere, omogućit će žrtvama da pokrenu sudski postupak, daju se upute policiji i sudstvu da se ti predmeti rješavaju na odgovarajući način. U Rusiji je situacija drugačija, vlasti se ponašaju drugačije, imaju zakon o zabrani širenja propagande i na YouTubeu se mogu pronaći snimke ljudi koje se zlostavlja i vlasti nemaju ništa protiv toga. LGBT zajednica traži od nas da budemo oprezni kada reagiramo na njihovu situaciju. Moramo slušati ljude iz Rusije. Istovremeno te udruge znaju da im treba pomoć izvana i to im ne olakšava rad i zato velik dio kolega, uključujući i mene, ponekad pokušavamo pomoći. Uputili smo i pismo visokoj predstavnici i potpredsjednici komisije. Mnogo toga se govori, ali malo toga se radi. Visoka predstavnica kaže da im možemo dati pomoć, ali što ako se ta pomoć zabrani? Moramo ići korak dalje. U Vijeću Europe bismo trebali poduzeti neke korake kako bismo uistinu mogli prokazati Rusiju. Možda bismo mogli zatražiti od povjerenice Mastrom da se bolje postupa prema žrtvama, da se prizna da se neke ljude progoni u Rusiji. Dakle, pitanje je možemo li učiniti više? Može li komisija konkretno objasniti što će učiniti osim lijepih riječi. Hvala, gospodine De Jong. E, htjeli smo dati riječ Kristini Ojland, koja je isto tako autorica pitanja. Ne vidim da je ovdje, čini mi se da trenutno nije u vječnici, pa ćemo onda dati riječ Michaelu Kašmanu na dvije minute. Dvije i po minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjerenice, Zanimljivo je da je ovaj zakon usvojen 2006. u Rusiji, ali mislim da je za to odgovorna vlada Margaret Thatcher koja je takav zakon uvela 97. godine, a stupio na snagu 98. godine. Da e, citiram Šekspira koji je također bio biseksualac, e, zapravo e, 2011. godine na temelju tog zakona iz 2006. usvojen je jedan federalni zakon, a prošle godine je usvojen jedan federalni zakon koji se zove zakon protiv stranih agenata. Dakle, i tu se zapravo progone ne samo ljudi iz LGBT zajednice, nego i aktivisti koji se bore za ljudska prava i ostali pripadnici manjina. I dakle, e, to zapravo dovodi progone na višu razinu. Osamnaest udruga je dobilo službeni nalog da se ukinu, da se moraju registrirati kao strani agenti, a 42 agencije su dobile nalog da ne krše zakon. Tu su zastrašivanja aktivista i predstavnika civilnog društva, njih se stigmatizira kao neprijatelje Rusije i njezinih tradicionalnih vrijednosti, što god to bilo, kada brane prava nacionalnih manjina, imigranata i LGBT osoba. Ali moram reći da ti zakoni ne odražavaju prave ruske vrijednosti. To je samo Putinova čelična ruka, diktatorski stil u kojemu se svi oporbeni glasovi moraju ušutkati i zato Rusiji treba vlada koja će poštivati obveze koje se tiču ljudskih prava, uključujući Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava. Povjerenice, želim pozvati vas kolegi i Europsku službu za vanjsko djelovanje da poduzmu dvije stvari. Kao prvo da se prati razvoj događaja u Rusiji koristeći se smjernicama za LGBT zajednicu i treba pokretati dijalog bez iznimke uključujući i na političkim summitima te konzultacijama o stanju ljudskih prava, a možda i na zimskim olimpijskim igrama. Drugo, neka komisija razmotri mogućnost odgode liberalizacije viznog režima u odnosu na Rusku federaciju. Ne trebamo im davati darove, e, a da se to prelama na onima koji su žrtve diskriminacije. E, očekujem vaš odgovor vezano uz ova dva konkretna pitanja. Hvala Michael. Povjerenice, izvolite, imate riječ. Možda možete odgovoriti na postavljena pitanja. Znam da je ovo pitanje koje je ovaj dom postavio nekoliko navrata u proteklih mjeseci i mi smo također zabrinuti zbog stanja ljudskih prava u Rusiji. Moram reći da e, smo mi odlučni u svojoj reakciji od samoga početka. Europska unija je rekla da vjerujemo da Rusija mora poštivati međunarodno preuzete obveze i da treba imati sustav koji se temelji na vladavini prava, poštivanju ljudskih prava i demokratskom društvu. U više navrata smo naglasili nedosljednost između tih obveza i novih zakona koji se tiču prosvjeda, financiranju nevladinih udruga od stranih agencija, homoseksualne propagande i kontroli interneta. Pitanje koje ste postavili tiču se dvaju zakona, zakona o stranim agentima i zakona o promicanju netradicionalnih seksualnih odnosa između djece i maloljetnika, tako se zove zakon. Htjela bih naglasiti kako smo od prošlog lipnja e, reagirali u Europskoj uniji. Kao prvo, nastavili smo sa diplomatskim nastojanjima i izrazili smo zabrinutost vezano uz usvajanje i primjenu spomenutih zakona. Visoka predstavnica je javno reagirala svaki put kada su doneseni problematični zakoni, vrlo je jasno e, objavila svoje stajalište. Sustavno smo postavili to pitanje u svim razgovorima sa ruskim sugovornicima. Vjerujemo da zakon kojim se e, brani homoseksualna propaganda stigmatizira određene osobe i dovodi do porasta nasilja. Pozvali smo Rusiju da izmjeni to zakonodavstvo u konzultacijama o stanju ljudskih prava, ali i u okviru ostalih sastanaka na političkoj razini. Osobno redovno kontaktiram sa ruskim vlastima, sa Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom unutarnjih poslova i u više navrata sam postavila to pitanje i u Moskvi i u Briselu. Također surađujemo sa Moskvom u razmjeni mišljenja vezano uz prava civilnog društva. Ta smo pitanja postavili i na samatu u Ekaterinerburgu u lipnju. Visoka predstavnica Ashton je naglasila zabrinutost Europske unije zbog sve manjeg prostora koji ima civilno društvo, a to vodi Rusiju krivim smjerom. Naglasili smo potrebu za boljim formatom za konzultacije o ljudskim pravima, a mi smatramo da bi se to trebalo odvijati u Moskvi sa sudjelovanjem predstavnika ruskih ministarstava. Sljedeći krug pregovora je predviđen za početak sljedeće godine. Aktivno smo djelovali i u multilateralnim forumima. Pozvali smo na e, pozvali smo vijeće un za ljudska prava u rujnu da e, se pozabavi situacijom u Rusiji vezano uz spomenute zakone i da pozove Rusku federaciju da ispuni svoje obveze koje se tiču poštivanja ljudskih prava i e, prava na izražavanje mišljenja. Pozivamo Rusiju da konstruktivnije djeluje kada je riječ o uključivanju manjina u rusko društvo. Isto tako smo dali izjavu i u Vijeću Europe i OSS-u. Nadamo se da će Rusija preispitati ove tekstove kao i provedbu zakona i da će e, primijeniti preporuke Venecijanske komisije. E, uvaženi zastupnici, samo postojanje e, nevladinih udruga koje se bave ljudskim pravima dovedeno je u pitanje. Neke kao što su udruge za praćenje izbora su zatvorene. Druge su dobile upozorenje da ne smiju primati financije iz stranih izvora ili su pak dobile upozorenje da se moraju registrirati kao strani agenti. To je očito nastojanje da se diskreditiraju takve agencije ili da ih se ušutka kroz autocenzuru i ukidanje sredstava. Prema tome mi ćemo podržavati te nevladine udruge i trebamo im pomoći da i dalje rade svoj legitimni posao. Mi smatramo da su tu različita prava kao što su prava novinara, manjinska prava i da to doprinosi uspostavi vladavine prava u Rusiji. Nastavit ćemo podržavati organizacije civilnog društva, posebno kroz instrument EIDHR. E, e Mi i dalje imamo kontakte u Moskvi i u Rusiji sa spomenutim udrugama. Posebni predstavnik za ljudska prava Europske unije, gospodin Lambridinis, surađuje sa civilnim društvom i sa ruskim vlastima i krajem mjeseca otići će u posjet Rusi. Tijekom proteklog mjeseca iskoristili smo svaku priliku kako bismo naglasili svoju potporu njegovom radu, naglašavajući da ove udruge nisu niči agenti. I to smo također rekli prilikom e, susreta visokih dužnosnika sa ruskim vlastima. To je ponovljeno i na e, forumu civilnog društva između Europske unije i Rusije u ponedjeljak. Zajedno sa državama članicama aktivno radimo na e, promatranju e, učinkovitosti pravosudnog sustava. Diskriminacija seksualnih manjina i manjkavosti u primjeni vladavine prava utjecat će i na bilateralne odnose s Rusijom. Rusija mora biti svjesna da to neće osnažiti naše uzajamne odnose. U interesu je Rusije da potiče vladavinu prava i da usvaja zakone u skladu sa preuzetim obvezama i vrijednostima Vijeća Europe. Mi smo spremni podržati Rusiju, našeg susjeda i strateškog partnera na u, u okviru jednog konstruktivnog dijaloga. Hvala povjerenice. A sada e, dolaze govoriti u ime klubova zastupnika za Europsku pučku stranku Kristof Lisak na dvije minute. Hvala predsjedavajući, povjereniče, dragi kolege. Prije nego što e, počnem govoriti o Rusiji, moram podijeliti s vama vrlo tužnu vijest koju sam upravo primio. Baš danas ujutro. Gospodin Martens je je umro prije nekoliko minuta. Dopustite mi da izradim i njegovoj obitelji i nadam se da ćemo prije glasovanja e, predsjedavajući obilježiti minutom šutnjem ratog velikog evropljanina. A sada ponovno o Rusiji. Mogu samo e, reći da se slažem baš sa svim što je rekla povjerenica. Teoretski e, mogao bi tako završiti moj govor i reći drago mi je da je visoki predstavnik kao i Europska povjerenica da su toliko aktivni i da pokušavaju promijeniti tako čudan, bizaran zakon, apsolutno neprihvatljiv u 21. stoljeću. Mislim da se moramo obratiti i našim vladama, vladama naših zemalja Europske unije kako bi i one izvršile pritisak na Rusiju. Radi se o skandaloznom zakonu ne bi u današnje vrijeme trebali samo visoki predstavnik i povjerenik raditi na tim pitanjima. Svaki predsjednik vlade, svaki ministar vanjskih poslova morao bi u svim kontaktima s Rusijom izjaviti da ne možemo prihvatiti situaciju e, gdje postoji tako bizarni zakon kojim se krše osnovna ljudska prava. Hvala lijepa kolegi. moram e, zamoliti sada da se javi e, Enrique Guerrero u ime socijalista i demokrata. E, puno hvala predsjedavajući, hvala povjerenici. Dopuste mi da i ja izrazim sučut obitelji Wilfreda Martinsa, čiju, o čijoj smo smrti upravo saznali želim mu odati poštovanje. Nismo bili iz istog kluba zastupnika, međutim, moj i njegov klub zastupnika dijele mnoge zajedničke vrijednosti, a to nas vraća na današnju temu poštivanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Oni se mogu kršiti na mnoge iz mnogih razloga nejednakosti može eh, se, se ne poštivati temeljna ljudska prava, a među temeljnim ljudskim pravima je slobodan izbor seksualne orijentacije. Svaki pojedinac mora imati pravo na to. Tražimo od Rusije da poštuje pravnu državu. Kada to kažemo, ne branimo samo prava određenih ljudi, manjine ili većine. Mi ovdje govorimo o poštivanju prava svih pojedinaca jer se e, na ovaj način krše prava svih ljudi u Rusiji. E, podržavam ono što je rekla komisija, podržavam rad gospodina Lambrinidisa. Rusija je važna zemlja iz našeg susjedstva. Imamo mnogo struke odnose s Rusijom, ali ne radi se ovdje samo o trgovini energetici, to su temeljna ljudska prava. Hvala Enrike. sada u ime zelenih, oprostite u ime liberala, gospođa Interfeld. Povjereniče, pozdravljam i praznu stolicu vijeća, kao i obično. Puno smo toga čuli onome što se događa u Rusiji i sve zabrinjava ta situacija. Mislim da se radi o kombinaciji različitih događaja koji su e, vrlo e, čudni. Postoji zakon protiv osoba LGBT e, koji ima za cilj da se oni maltretiraju. A sada gospodin Putin, e, šef KBG-a, počinje s nekim novim programom masovnog nadzora, navodno u svjetlu zimske olimpijade. Na taj način će on moći nadzirati ljude i jednostavno ih zatvarati. To će imati neku za posljedicu grozno autocenzuru. Mislim da ne možemo govoriti o dijalogu s gospodinom Putinom jer dijalog je nešto što on zapravo ne priznaje. Htio bih nešto reći o stavu Međunarodnog olimpijskog odbora. To nije službeno predmet našeg rada. Osobno sam, moram reći, šokirana njihovim ponašanjem i činjenicom da ne podržavaju nevladine organizacije govoreći da bi se radilo o politici. A e, je li politika pozvati gospodina Putina da se pridržava onoga što je potpisao kao članica Vijeća Europe? i tomu slično. Moram također reći Međunarodnom olimpijskom odboru i njegovim članovima, jer to su ljudi koji se samo pokušavaju sakriti iza samog odbora. Moram im reći da moraju hitno promijeniti mišljenje. Mi ćemo kao Evropska unija e, podržati ove zakone i ne možemo reći, dopusti da ključan element potpisivanja tog sporazuma o e, suradnji da e, krši ljudska prava. Dragi kolege, na kraju želim dati jedan prijedlog. Moramo podržati nevladine organizacije kao i LGBT osobe u Rusiji Mogli bismo dati financijsku potporu organizacijama tih ljudi i e, e, se tu radi o ključnim vrijednostima Europske unije. Hvala Sofija, a sada na minutu i po e, gospođa Marija Kornelisen. Hvala predsjedavajući. Rusija je naš veliki susjed bilo bi mi jako drago da se Rusija približi Europskoj uniji, da imamo više trgovinskih odnosa, više putovanja, više veza u svakom pogledu. Međutim, autoritarni režim gospodina Putina samo nas odalečava. Ovi e, zakoni e, koje je uveo gospodin Putin grozan su primjer toga kako se e, Putin ponaša prema svima onima koji mu ne odgovaraju. A zakon o tajnim agentima također je zakon koji ima grozne posljedice. Mladi e, homoseksualci se e, e, muče i napadaju. Aktivisti LGBT skupina također su maltretirani. Ja sam iz Nizozemske, a Nizozemska je ove godine obilježila 400. obljetnicu odnosa s Rusijom i e, organizirano je mnogo proslava, iako u posljednje vrijeme naše prijateljstvo se počelo brzo hladiti. Ne smijemo gledati u ruskim vlastima naše prijatelje, jer oni nisu naši prijatelji, nisu prijatelji građanskih prava, nisu prijatelji ruskog naroda. Oni su jednostavno prijatelji vlastite vlasti. Ne možemo više liberalizirati trgovinu, niti vizni režim, ne bude li više postanovanja prema građanskim pravima i poštovanja prema skupini LGBT. Ne možemo proslavljati ljudsku kulturu ovdje ako ne budemo istovremeno govorili da treba u toj zemlji postojati ljudska prava poput one slobode istražavanja. Slično vrijedi i s konvencijama Vijeća Europe. Moramo učiniti što god možemo kako bismo podržali ruski narod u ovo vrijeme kada ih njihova vlast e, napušta. Hvala gospođi Cornelisen, gospodin Tanok. E, mnogi su gledali s ove strane kako je padala željezna zavjesa i radovali se tome. A onda prije deset godina Mihajl Kolakovski je strpan u zatvor i od onda čami u zatvoru. Njegov je slučaj vrlo ilustrativan primjer o tome kako su se srozala ljudska prava u Rusiji. Ruska vlada je jednostavno postala neprijatelj svima onima koji mirno žele živjeti svoj život i ne štetiti nikome. Manjine poput LGB skupine su diskriminirane, to nažalost nije slučaj samo u Rusiji. Međutim, ono što Rusija radi posljednjih nekoliko mjeseci je legitimizirala nasilje nad tim ljudima i to otkako je zakon usvojen u Dumi. Pozivanje na ono što ruski vlastodržci zove tradicionalne vrijednosti nisu ono što i može dopustiti da e, naprave pravi pakao od života ljudi iz LGBT skupine. Oni su u krajnjoj liniji član Vijeća Europe. Zanima me kada e, ćemo više o tome čuti i kada će se o tome više govoriti s ruskim vlastima, ovim pitanjima ljudskih prava. Drago mi je što sam čuo ono od povjerenice što je ona rekla, ali moramo još više učiniti prema tim ranjivim pripadnicima ljudskog društva. Sada gospođa Kornelija Enz na minutu i po koja govori o ime hvala. Sjećam se sada jednih vijesti iz e, koje sam o jednoj ruskoj ženi koja je bila na olimpijskom stadionu, držala je neki plakat o homoseksualcima i čitava horda mladih muškaraca ju je napala i to je zaista ispala katastrofa E, homofobija ima loše negativnu tradiciju u Rusiji. E, o, o, poremećaj e, osobnosti, to je nešto bolesno perverzno, tako se na to gleda u Rusiji. Mi moramo hitno pristupiti tome. Ljudska prava moraju biti univerzalna, moraju vrijediti svugdje, pa i u Rusiji naravno. I voditi dijalog e, s Rusijom ne znam, ne ide e, e, sa sankcijama ne prolazimo dalje, moramo s njima razgovarati i zato podržavam ono što je rekla povjerenica koja zaista pokušava otvoriti jednu raspravu o tome. Mislim da je to jedno što se može učiniti ja se uvijek ljutim ako prespavamo ta pitanja i ako se ne zalažemo dovoljno za njih se sam reći gospođo povjerenice, nastavite sa svojim radom, vaš rad je važan za sve ljude na koje se on odnosi. Ja bih voljela uh, ići u Rusiju, možda i na godišnji odmor, a sa mirnom savješću, uh, da sam nešto pridonijeli tome. Hvala gospođo Ernst. I zadnji govornik u ovom krugu je gospodin Štadler u ime ne, E, nezavisnih. E, prije nekoliko godina u Rusiji je osuđen e, Rusija zato što se umješala u neke susjedske odnose. Cijela ta rasprava je sada zapravo obilježena nevjerojatnim antiruskim refleksima. Parlament ne poduzima ništa protiv država u Saudi Arabiji koje se ubijaju svake godine na temelju svoje e, seksualne orijentacije u Rusiji nije niti toliko, nema toliko uopće kršenja ljudskih prava kao u Turskoj primjerice, a s Turskom vodimo pregovore o pristupanju. Zašto ovdje vodimo onda takvu antirusku raspravu? Jer ova e, zakoni e, kojima govorimo imaju širok konsenzus, širok pristanak ruskih građana i mi to moramo poštivati. To je jedno unutarnje rusko pitanje koje Rusi sami trebaju urediti e, javno mijenje E, je zapravo, zapravo potvrđeno njihovo, e, mi se zaista ovdje miješamo iz inozemstva u ruska pitanja. Rusija štuti, štiti svoje vrijednosti kao što je obitelj i to treba poštivati. Ruski građani nisu kao i mi e, koji podržavamo koje kakve e, rubne skupine. E, ruski e, državljani shvaćaju vrlo opušteno ovu cijelu raspravu. Ova rasprava neće na nikoga utjecati u Rusiji, to zaista možete zaboraviti. Sada ćemo, se, sada ćemo imati jedan krug drugih individualnih govornika. Dvije minute, gospođa Štifler. Predsjedavajući, ovdje govorimo o slobodi udruživanja i izražavanja i govorimo o antipropagandnim zakonima koji su federalni ili regionalni. Govorimo o nedopustivim nasiljima e, bez ikakvog razloga. I dok mi o tome ovdje govorimo, to se u Rusiji sve više širi. Zakon protiv homoseksualaca usmjerava se još i više na e, borbu protiv seksualnih manjina koji su već i onako u lošem položaju u toj zemlji. Situacija s homofobijom u Rusiji je grozna i ne smijemo ostati ravnodušni. Mm, Europska unija mora napraviti više, moramo senzibilizirati ljudsk, ruske vlasti na dramatične posljedice njihovih zakona. Moramo podsjetiti Rusiju da se mora pridržavati međunarodnih propisa koja je potpisala. Izuzetno je važno da gospođa Katrin Ashton i njezine službe zaista vrše pritisak na tom planu. Hvala. Gospođa Jana Senicin na jednu minutu i po. Hvala predsjedavajući. Europska unija želi ojačati bilateralne odnose s Rusijom. Mi očekujemo ipak da se pravna država e, poštiva kao i demokratska načela i ljudska prava. Ipak Svjesni smo da Rusija ne poštuje međunarodne obveze o ljudskim pravima koje su upisane u Europsku konvenciju o ljudskim pravima kao i u e, Europsku povelju o civilnim i političkim e, pravima. Brutalni napadni na homoseksualce su zaštračujući a e, nevladine organizacije ne mogu nastaviti sa svojim radom. Pravni propisi kojima se sprečavaju e, prosvjeti također su problematični. Drugi zakonski propisi usmjereni su protiv LGBT skupine, e, protiv drugih pripadnika ljudskih prava i nevladinih organizacije. 13. lipnja usvojili smo 13. E, lipnja e, Usvojili smo rezoluciju vezanu za ljudska prava u Rusiji, međutim e, to nije dalo nikakve rezultate. Pitam se kakve druge mjere predviđate? Možemo li Rusiji na jasan način reći da će, budu li poštovala ljudska prava, povećati svoj ugled u Europskoj uniji? Hvala lijepa, a sada na Jednu minutu, Phil Banyan. Gospodin Banjon nije sada tu, bio je tu prije jedne minute. Dakle, Adam Bijelan na jednu minutu. Među primjerima autoritarnog ponašanja Rusije jest i zakon o tajnim agentima. Više od 200 nevladnih organizacija e, strpeno je u kategoriju stranih agenata. One nevladine organizacije koje su financirane iz inodemstva morale su vratiti taj novac. Naročito one organizacije koje se bave nadziranjem situacije s ljudskim pravima. Organizacija Golos je zabranjena. Ta je udruga tvrdila da su e, zadnji izbori bili e, nepošteni. To me zabrinjava. zabrinjavaju me manevri ruske vojske od sovjetskog doba e, nisu se e, toliko obučavali vojnici. Moramo nešto učiniti. Hvala. vam sada gospodine Kuka na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Rusija je na našem radaru već e, iz čitavog e, niza razloga, a sada kako se olimpijske igre približavaju, bojimo se da olimpijska povelja neće biti poštovana. Jasno je da situacija u zemlji je ozbiljna. Mi e, gledamo Rusiju koja teško pada na pitanjima civilnog društva, koja maltretira svoje susjede. Na to moramo reagirati. Ono što nas brine u toj situaciji je taj domaći i međunarodni pritisak koji vrši Rusija. Rusija kao prvo intenzivno cilja na civilno društvo, širi strah i onemogućuje rad određenih nevladinih udruga. E, donošenje tog zakona o stranim agentima je zapravo e, najočitiji primjer e, ekstremno diskriminacijskog zakonodavstva kojeg se donosi zadnjih mjeseci. Ti zakoni ne samo da su represivni, već omogućuju proizvoljna tumačenja zakona. Sustav zatim postaje alat političke moći i stvara društvo u kojem su su određene skupine ranjive i koje se tretiraju kao prema građanima drugog reda. Rusija vrši pritisak na susjede bilo na Armeniju da uđe u Carinsku uniju ili na Ukrajinu koja stoji na raskrižju između istoka i zapada ili kao što smo vidjeli ovaj e, tjedan e, tu je i taj trgovinski pritisak na Litvu. Kao kako situacija u Rusiji se pogoršava mi ne bismo smjeli biti e, tiho, već bismo trebali izraziti svoju zabrinutost. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Jedna minuta, Mitro Repo. Europska unija mora biti dosljedna u odnosu prema e, Rusiji. Mi imamo obvezu e, slijediti e, poštivanje ljudskih prava e, i e, mi e, trebamo se brinuti kakav je trend općenito u Rusiji kao državi. Ne smijemo prihvatiti da se uvijek iznova ljudska prava nanovno krše jer to je šokantno kako e, se postupa tamo prema LGBT zajednici. E, to tako ne može. Takva kršenja e, prava, odnosno gledanje na nevladine udruge, da one tamo nešto špioniraju, prate, da se njima prijeti, da se njih zabranjuje Potrebno je zaštititi LGBT zajednicu. Međunarodne obveze Rusije e, moraju se ispoštovati. E, Rusija je na kraju krajeva potpisala te obveze, a ne pridržava ih se i to je kršenje prava, to je prijetnja i samoj Rusiji. Hvala, Metro. A sada jednu minutu, gospodin Sričak. Dobar dan, dame i gospodo. Tijekom cijele ove rasprave ja pozorno slušam i e, mogu se identificirati sa određenim brojem ovih argumenata i komentara, no želim reći nešto što je moglo možda već biti rečeno, ali nisam to čuo. Ja sam živio u komunističkoj e, Čehoslovačkoj e, i nemam razloga braniti bilo što što je vezano uz Sovjetsku uniju ali Rusija nije Sovjetska unija, nema više komunizma u Rusiji i Rusija ne e, nema istu praksu kako je imala prije 35 ili 40 godina. Da, istina je da e, ruski put prema demokraciji možda nije nešto što nam se sviđa, to je jedan dugački vijugavi put, nije baš ravan, ali napredak postoji e, u odnosu na situaciju prije nekoliko desetljeća. E, Rusija ima i pravoslavnu rusku crkvu sa svojim vrijednostima, vrijednostima i e, možda bi njih ponizili i neke argumente koji su danas ovdje izneseni. Hvala. Sada se javio gospodin Weidenholzer. Ne vidim ga zapravo sada u prostoriji. Zatim zadnji govornik u ovom krugu, gospodin dopredsjednik Vlašak. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, e, negativni pristup ruskih e, tijela prema nevladnim udrugama, manjinama i e, novinarima, politički motivirana ubojstva i nasilje pokazuju da demokratska načela u Rusiji nisu zaživjela i oni koji e, žele zagovarati ta načela suočeni su sa fizičkim nasiljem, sa optužbama i zaista su im životi nekada ugroženi i zato mi moramo sasvim glasno reći da usprkos svim naporima nismo uspjeli izmijeniti ruske stavove prema e, ljudskim pravima i poboljšati lošu situaciju kakva je tamo. Pitanja ljudskih prava obje strane su iz izjavile da su to važna pitanja, ali to je samo onaj deklaratorni dio um, odnosa Europske unije i Rusije koji ne utječu previše na taj odnos uh, koji se više blijedi. Osim toga, određene države promijenile su svoju vanjsku politiku pod priciskom ekonomske krize i počele su e, preferirati poslove s Rusijom, tako da mi moramo ponoviti i uvijek ponovno naglašavati ove teme. Zahvaljujem. Hvala gospodine Vlašek. A sada e, e, ćemo prijeći na govornike koje se e, jave sljedeći četiri govornika. Jedna minuta, gospođa Petrović. Ona je tražila riječ. Tražila je kratku izjavu, ali izgleda da je prvo se javila i zatim otišla. Gospodin tonski svi ste ovdje. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Paradoks ove situacije je da u stvari umjesto da proslavi svoju veliku tradiciju ljudi kao što su Andrej Saharov, Ilena Bonov, Andres Selenavski i drugi koji su branili ljudska prava, Rusija ih sada stigmatizira i to je jedna od najvećih apsurdnosti ovog vremena jer E, onaj e, strani agenti je termin koji je koristio Stalin, a sada ponovno Rusija koristi taj termin e, kada pokušava se na neki način boriti protiv nevladnih organizacija. Dakle, što se događa u Rusiji zemlja koja ima svako pravo proslaviti svoj veliku ulogu u obrani ljudskih prava. Imamo i najveću nagradu Europskog parlamenta za slobodu izražavanja se zove prema Andreju Saharovu E, a sada moramo podsjećati Rusiju na tu svoju veliku ulogu i e, posramiti ju što stigmatizira najbolje Ruse. I to je veliki paradoks i ne smijemo tu šutjeti. Hvala. Hvala Leonidas. Pomafi. Hvala predsjedniče. Rusko novo zakonodavstvo koje brani promicanje netradicionalnih seksualnih odnosa je e, pokrenulo e, čitav niz e, nasilja protiv LGTB zajednice. To nije iznenađujuće, to je bila i poanta ovog zakona da se pošalje poruka da država odobrava nasilje protiv homoseksualaca i to potiče homofobne skupine E, skupine e, koje zagovaraju pedofiliju i druge oblike e, prveznog ponašanja i prijatelji, moji prijatelji koji sudjeluju u povorkama LGBT zajednice su opetovano bili uhićeni e, i e, kad su pokušavali progovoriti o tim pravima i to je zaista veliko smanjenje razine e, ljudskih prava dakle zabranjene su povorke LGBT zajednice i e, kao što se često događa e, LGBT zajednica je na prvoj liniji opresije i e, povrede njima su povrede svima koji se bore za ljudska prava. Hvala. Hvala Pol, a zadnji govornik u ovom krugu gospodin Bronz. Čuli smo od povjerenice da treba poslati poštovanje e, vladavine prava u Rusiji i da ljudi ne bi trebali biti osuđeni ako nisu prekršili zakon i ako to nije utvrđeno na, nadležnom sudu. Ali čuli smo jučer od e, odbora za e, građanske slobode da se u Grčkoj primjerice neko može smatrati krivim prije nego što prođe na suđenje i smatram da e, prije nego što nekako prstom upremo u Rusiju da bi članovi ovog parlamenta trebali pogledati svoje vlastito ponašanje. Čuli smo da Rusi ograničavaju slobodu izražavanja i to je nešto za osuditi, ali postoje brojne države članice koje, koje zatvaraju ljude zato što izražavaju svoj e, glas protiv nasilja. Siguran sam da brojni e, zastupnici ovdje su e, govorili zaista od srca, ali ja vjerujem da iza ove rasprave postoji e, jedan agenda koja nema baš puno veze sa seksualnošću i slobodom izražavanja, već je to vanjska politika prema Rusiji. U redu, evo završili smo izjave e, onih koji su se javili i sada ćemo čuti reakciju povjerenice na sve što je čula Cecilija. Hvala gospodine predsjedniče, započet ću u ime komisije na način što ću izraziti e, sučut e, za gospodina Martinsa koji je bio veliki evropljanin, naravno naše misli su s njegovom obitelji i prijateljima Ovu raspravu ću započeti s jednom dobrom vješću. Jutros je Rusija e, suspendirala e, provjere e, litvanskih kamiona i to zahvaljujući ustrenoj solidarnosti sa predsjednikom, ali i dalje postoji zabrana mliječni, mljekarskih proizvoda. No, u svakom slučaju, na, e, što se tiče ljudskih prava, imamo više zabrinutosti. E, e, svijet je bio šokiran pročitavši pismo gospođe Kolikonikove koja je govorila o strahovitim uvjetima u pritvoru i o štrajku glađu koja je započela mi smo e, želimo izraziti zabrinutost ruskim, tijelima i zatražiti e, da e, obitelj i odvjetnici dobiju pristup njoj u zatvoru. Osim toga sa Greenpeaceom imamo stalne kontakte u Rusiji i Mosku i sa različitim oni imaju kontakte sa različitim konzulatima i ambasadama. Mi podržavamo rano puštanje 30 osoba. Osim toga želim se ispričati gospodinu Kašmanu jer sam zaboravila odgovoriti na vaše pitanje o vizama, a to je nešto što e, oduzima dosta e, mog vremena. U procesu liberalizacije viznog režima pregovaramo u četiri bloka. Jedan od ta bloka su, e, tih blokova su ljudska prava i to je blok u kojem smo ostvarili najmanji napredak i to se neprestano spominje u našem dijalogu na svim razinama, na ministarskoj razini, ali i na drugim radnim razinama s ruskim, e, ruskim tijelima. E, moram reći da e, zaista vidim da postoji snažan konsenzus na ovoj plenarnoj sjednici zabrinjavana situacija u Rusiji raspravljali smo o tome ali i o drugim pitanjima ja sam u svom uvodu dala veliko e, e, uvod u to što visoki predstavnik i komisija rade i da kontinuirano koristimo sve alate kako bismo naglasili ta pitanja, osudili to, radili na promjenama. Drago mi je da imamo podršku u tome na ovoj plenarnoj sjednici, to je izuzetno važno i sigurna sam da ćemo se vratiti e, na ova pitanja jer sigurno se ona neće promijeniti u nekom kraćem roku. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam povjerenice. Nakon odgovora gospođe Malstrom zatvaramo ovu raspravu. Nema rezolucije na ovu temu, tako da o tome nećemo glasovati kasnije, ali idemo na e, sljedeću točku dnevnog reda.